Ovime e, proglašavam e, otvorenim e, nastavak zasjedanja sjednice Europskog parlamenta koja je prekinuta 12. prosinca. Zapisnici sa sjednica su na raspolaganju. Da li postoje primjedbe na zapisnik?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 E, možete li čuti prijevod ovoga što govorim e, na engleski jezik preko slušalica? Sada postoji prijevod, dobro. Dakle, ponovno e, proglašavam otvorenim sjednicu parlamenta. Zapisnik sa sjednice 12. prosinca je na raspolaganju. Postoje li primjedbe u odnosu na taj zapisnik? To nije slučaj.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 koja želi pristupiti eurozoni sljedeće godine i time bi bila 19. zemlja koja je pristupila, koja je uvela euro. E, brojni e, kolege e, u zadnjih nekoliko dana upozoravali su me na to da je u velikim dijelovima Europe u proteklim danima i tjednima došlo do e, vremenskih nepogoda, poplava rijeka, obala mora, olujno nevrijeme. Nanijelo je veliko velike štete. E, time ćemo se baviti na sjednici u Ožujku. U ime ovog doma izražavam solidarnost svima koji su pogođeni olojnim nevremenom i pozivam institucije i tijela da gdje god je to moguće pomognu brzo i ne birokratski. 22. siječnja 2014. pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda održat će se druga konferencija o budućnosti Sirije u Ženevi. E, to je sastanak koji se već dugo očekuje i na njemu predstavnici e, sirijskog režima i oporbe kao i međunarodni partneri e, trebaju razgovarati i otvoriti put kako bi se obustavio građanski rat i kako bi se formirala privremena vlada. Ova konferencija je jako važna. Europska unija pozvala je sve sudionike da se drže predviđenog termina da se konferencija održi. E, klubovi Europskog parlamenta podržavaju ovaj plan, a parlament će nadalje pratiti razvoj događaja u Siriji i e, ulagati napore kako bi došlo do obustave ovog sukoba. E, dobio sam i informaciju o tome da je kolega Brok bio napadnut od strane rumunjske vlade što se tiče pitanja e, migracije. Došlo je do e, usporedbe sa nacistima, barem se tako može čitati u medijima. E, ja ću istražiti to pitanje i pokušat ću o tome razgovarati kako bismo provjerili o čemu je riječ, a Bez obzira na izjave gospodina Broga, smatram da nije opravdano iznositi bilo kakve usporedbe sa nacistima, a pod B e, integritet i poštenje e, kolege Broga stoje izvan svake sumnje. E, prelazim sada na priopćenja. Što se tiče kalendara zasjedanja za 2015. 12. Eh, prosinca eh, smo usvojili na konferenciji predsjednika eh, program rada za 2015. Glasovanje o ovoj temi bit će u srijedu. Od nadležnih danskih tijela dobio sam informaciju da je izabran Klaus Jensen, Lansen Jensen, E, koji će doći na e, mjesto kolege koji je e, otišao na mjesto ministra u Dansku. Sa 17. prosinca gospodin Salecki dolazi na mjesto gospođe Bobinska, a kolega Todeus na mjesto kolege Čaškovskog. U skladu sa člankom sedmim i u skladu sa člankom e, četvrtim e, izbor ovih e, kolega primljen je na znanje i ovime iskazujem dobrodošlicu kolegama i obavještavam vas da kolege mogu s punim pravima sudjelovati na sjednicama parlamenta a pod pretpostavkom da su prethodno u pisanom obliku izjavili da ne postoje nikakve zapreke za obnašanje dužnosti zastupnika. Gospodin Gottfried Blum e, napušta klub GUE i e, postaje nezavisni zapisnik, zastupnik. Od europskih pučana i zelenih i saveza dobio sam e, prijedloge za preimenovanje koji će se objaviti u popisu zapisnika ove sjednice. Ukoliko ne budu postojale primjedbe na ova preimenovanja, smatrat ćemo da je to usvojeno. U skladu sa člankom 246 objavljujem ispravak u skladu sa pravilom 206. poslovnika. E, tekst e, ispravka možete naći na seans direkt. Nakon e, prekida zasjedanja u prosincu zajedno sa predsjednikom vijeća u skladu sa člankom 216. stavkom četvrtim u redovnom postupku usvojene su pravni akti. Tijekom e, ovog tjedna usvojit će se dodatna dva pravna akta. E, njihovi naslovi će biti objavljeni u e, zapisniku ove sjednice. Prelazimo na plan rada za ovaj tjedan. Ne postoje nikakvi prijedlozi za promjenama dnevnog reda. Molim vas, je li to? E, zahvaljujem. E, međutim, budući e, da sada imamo objave predsjednika, dakle,